Izvolite. Hvala vam, predsjedavajuća. Htjela bih da kolege pozdrave i zaslanstvo iz Euromajdana. Oni su jutros došli iz Kijeva i raduju ih svi susreti, odnosno sastanci koje će održati s vama. Oni sjede gore na galeriji, molim vas da ih pozdravite. Oni se mirno i nenasilno bore na ulicama Kijeva. this? No. Yeah, because it's. Uh... We did a press conference. Grazie, onorevole Harms. Hvala vam kolegice Harms. Ukoliko ste spremni, započemo, započinjemo sa glasovanjem. izvješće McIntyre. ću vam još nekoliko sekundi kako bi se svi kolege smjestili, pripremili glasačku karticu. Izvješće McIntyre, program razmjene pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Aprovato. Usvojeno je. Izvješće Zalba. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Izvješće Zuber. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Idemo na izvješće poreba. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno. Izvješće Nitras. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Izvješće Hübner. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Izvješće Mitchell. Riječ ima izvjestitelj, izvolite. Il relatore vuole parlare? Želi li izvjestitelj nešto reći? Gospodine Mitchell, nema ga. Dobro, onda glasujemo. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Izvješće Ajala. Imenovanje člana revizorskog suda Phil Win Owen. Tajno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Imenovanje. Izvješće Ajala uvijek o imenovanju člana revizorskog suda Alex Breninmeyer. Glasovanje je tajno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Gospodin je imenovan. Još jedan član revizorskog suda, izvješće Ajala, gospodin Henri Greten tajno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Još jedan član revizorskog suda, Nikolas Milionis. Tajno glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je još jedan član revizorskog suda, Daniel Lamarck. Tajno glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Sada imenovanje predsjednika nadzornog odbora Europske središnje banke. Daniel Nui i izvješće Bowles. Glasovanje je tajno. Ovdje je riječ o imenovanju žene, ovo je velika bitka dobivena. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Relazione Brok. Izvješće Brok. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Prijedlog komisije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. zakonodavna rezolucija. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. izvješće Butikofer, amandman 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Prijedlog komisije tko je za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Zakonodavna rezolucija, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je izvješće Kukan, amandman jedan tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Prijedlog komisije tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zakonodavna rezolucija, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. I izvješće Rovček. amandman jedan tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Prijedlog komisije, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. zakonodavna rezolucija, tko je za, glasovanje, izvolite. usvojeno je. izvješće Lopez i Turis, amandman 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Prijedlog komisije, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zakonodavna rezolucija, poimenično glasovanje, glasujmo. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Izvješće Lambsdorff, amandman 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zakon, prijedlog komisije, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Rezolucija, glasujemo poimenično, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Izvješće Berman. Amandman 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Prijedlog komisije. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zakonodavna rezolucija. Glasujemo poimenično, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Riječ ima komisija. Povjerenice Vasiliju, ukoliko želite, imate riječ. Uvaženi zastupnici, Komisija pozdravlja usvajanje parlamenta za promicanje demokracije. Ovaj će nam instrument omogućiti da budemo globalni igrač da promoviramo europske vrijednosti. Demokracija, mir, solidarnost, smanjenje siromaštva zajedno uz saču, očuvanje svjetskih dobara. Oni će biti u centru našeg vanjskog djelovanja u idućih sedam godina. Ovaj instrument nam omogućava razvoj suradnje sa našim partnerima na četiri politike. O proširenje, susjedstvo, suradnja i strateško partnerstvo i razvoj. U ime komisije želim zahvaliti svim izvjestiteljima zajedno sa onim koji su im prethodili na njihovom konstruktivnom doprinosu u pregovorima. Možemo biti ponosni s onim što smo zajedno postignuli. Hvala vam predsjedavajuća. signora Hvala vam gospođo povjerenice. Izvješće Harkin. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Prijedlog komisije tko je za, protiv, Ispričavam se. Dobro. Dakle, prijedlog komisije je usvojen. Zakonodavna rezolucija. Glasujemo poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je i izvješće Kutaš. Prvi dio tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8. Tko je za, protiv, suzdržani? Morat ćemo provjeriti. Amandman 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Amandman 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. Amandman 17. Prvi dio. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Drugi dio. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. Amandman 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. Amandman 22. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Provjerimo. Ali molim vas, buduće dižite ruke. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. Amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 30. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. 31. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 26. Tko je za? Glasujemo poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. Amandman 27. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno je. Prijedlog komisije. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Zakonodavna rezolucija, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Izvjestitelj želi nešto reći. Samo ukratko, hvala vam. Htio bih reći da se moj klub odlučio suzdržati u konačnom glasovanju zato što mislimo da je fer dati komisiji zeleno svjetlo za pregovore sa vijećem, ali žalosno je što je EPP odlučio razvoditi prijedlog komisije koji se izradio na zahtjev većine zemalja članica u Svibnju. Bene. Izvješće Kovač. Glasujemo o prvom dijelu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 52. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. 53. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je 54. Glasujmo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 55. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. Amandman 36 koji je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 56. O njemu ne raspravljamo. 57. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. 61, 63 do 65. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. 58 i 60 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 45, o njemu ne raspravljamo i također i ostali. Prijedlog komisije tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zakonodavna rezolucija, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Izvješće Kukan. Amandman 7. Tko je za? Dignite ruke, molim vas. Nitko nije za. Tko je protiv? Suzdržani. Odbijeno. Amandman 8. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 9. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Stavak 10. Originalni tekst u dva dijelove. Prvi dio. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Drugi dio, dakle. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Amandman 10, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Drugi dio, tko je za, o njima se ne raspravlja, ispričavam se. 11, dakle, prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 2, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerimo. Amandman 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 19. Podignite ruke, molim vas. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 12. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 27. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 30. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 13. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 15. Prvi dio. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Treći dio, o njoj se ne raspravlja, se, 16. Provjerimo koji dio, drugi dio, želite provjeru? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. Amandman 16. Prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 43. Prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerimo. Drugi dio. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 6. Prvi dio. Tko je za? Ispričavam se. Amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 47. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odbijeno. 17. Prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Treći dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 18. Provjera za treći dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. Amandman 18 koje za, protiv, suzdržane, odbijeno. 55 koje za, protiv, suzdržane, provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 23. Imamo usmeni amandman izvjestitelja. Izvolite, gospodine Kukan. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Amandman traži da zahtjeva rezoluciju od 25. studenog 2010. o situaciji u zapadnoj Sahari sa 22. listopadom 2013. situacija sa ljudskim pravima u regiji Sahel traži da se garantira ljudska prava za Saharce i potrebu da se njime pozabave u logorima Tinduf i u tom dijelu svijet, uključujući slobodu okupljanja, slobodu izražavanja i pravo na prosvjed koji se moraju poštovati traži se puštanje svih političkih zatvorenika i otvaranje teritorija za neovisne promatrače, nevladine organizacije i predstavnike medija. Traži se pravedno političko rješenje za zapadnu Saharu u skladu sa odgovarajućim rezolucijama UN-a uključujući i one o samoodređenju. To je amandman te tražim, na, tražim vašu potporu. Hvala vam. Grazie. Ci sono Hvala vam. Ima li protivljenja ovom amandmanu? Ne. Dobro, dakle tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3. Usmeni amandman kolegice Kopa. Hvala vam. U ime kluba SND želimo povući dio našeg e, amandmana, dakle i da osuđujemo korištenje bespilotnih letjelica i ubijanja kao kršenje ljudskih prava i tražimo da se prestane s ovakvim djelovanjem, tražimo od Europske unije da zauzme zajedničko stajalište kada je riječ o ovim letjelicama. Hvala vam. Ima li protivljenja ovom amandmanu? Ukoliko da, morate se ustati i to barem četrdesetorica zastupnika. Dobro, glasujemo o originalnom tekstu. Dakle, Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Provjerimo amandman 3, dakle otvaram glasovanje. Voto chiuso. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. Sada glasujemo o originalnom tekstu. Tko je za? protiv, suzdržane. Moramo provjeriti, nije jasno. Dakle, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Originalni tekst stavak 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 21. Provjerimo. Broj 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Ispričavam se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Morat ćemo provjeriti, nije jasno. Amandman 21. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 88. Originalni tekst. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 100. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 103. Prvi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 116. Prvi dio. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Drugi dio. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 119. Pojmenično glasovanje. Samo trenutak. 118. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Prvi dio. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Drugi dio, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 119, poimenično glasovanje, Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 1, tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Gospodine Kašman, želite li nešto reći? Izvolite. Hvala vam. Htio bih provjeru o amandmanu 20. Ja sam to zatražio ranije, ali niste čuli. S naše strane mislimo da je dobio većinu, te vas molim da provjerite amandman 20. Dobro, provjerimo dakle amandman 20. Otvaram glasovanje o amandmanu 20. Jeste li ga našli? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Dobro, hvala vam. Konačno glasovanje, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Tremoza. Izvješće Tremoza. Izvolite. Frau Präsidentin, äh, entschuldigen Sie die, Störung. Ich möchte mich Oprostite, evo ja se e, javljam samo ime izvjestitelja u e, smjeni, e, u sjeni. Zahvaljujem se na odličnoj suradnji kolegici na ovoj E, suradnji, ali nažalost imamo malu grešku na našoj listi za glasovanje kod e, predloga 73 EPP naime želi e, ovdje naglasiti da mi imamo krivo uneseno to u glasačkoj listi. Hvala. U redu hvala. Originalni tekst danas koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Amandman 2. Tko je za protiv? Suzdržani. Usvaja se. Amandman 3. Provjera za 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. U pravu ste. Amandman 3. Tko je za? protiv, suzdržani, prihvaća se. Želite li provjeru? Da. Dobro. Otvaram glasovanje o amandmanu broj 3. Zatvaram glasovanje. Ovaj put sam ja bila u pravu. Dobro. Broj 30. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Drugi dio. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 31. Prvi dio tko je za. Protiv. Suzdržani. Prihvaća se. Drugi dio tko je za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 36. Prvi dio tko je za. Protiv suzdržani prihvaća se drugi dio za protiv suzdržani usvojeno 47 za protiv suzdržani odbija se 51 želite li provjeru broja 47 otvaram glasovanje zatvaram glasovanje usvaja se 51 Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 52 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 55 prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Broj 2 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 63. Provjera za drugi dio. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se drugi dio. Dakle, drugi dio 63, prvi dio. Sad, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 64. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Izgleda da se odbija. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Broj 1. Provjera za 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Broj 1. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 93. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 105. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 108. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Poimenično glasovanje o konačnom glasovanju. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se Dorfman. Izvješće Dorfman. Prvi amandman, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje.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 protiv, suzdržani, usvaja se. E, amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasovanje za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvješće Mitchell. Izvolite, gospodine Kašman. <clears throat> E, zahvala. Ne bih e, zadržavala rad da nije doista nešto vrlo bitno. Jučer e, tijekom izvještaja Strela sam ja zabilježen kao da sam glasovao za amandman EPP-a usprkos tome što sam ja doista glasovao protiv i to mi je skrenuta pažnja da je drugi član e, zastupnik već imao slično iskustvo, pa mogu li zatražiti od službe da doista e, provede istragu da se osiguramo da je naš sustav glasovanja ispravno zabilježen i da su glasovi zastupnika zabilježeni ispravno? Zahvaljujem. Mi Rekli su mi da je to već učinjeno, međutim treba svakako poslati obavijest nadležnim službama. U redu, Gospodine Mitchell, vaše je izvješće na redu. Broj 31, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasovanje za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite li provjeru vezano uz što? Uz broj 2? Provjera broja 2. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. U redu. Izvješće Vertman. Izvjestiteljica ima riječ. Izvolite. Non c'è? Nema je. Je li tu? Izvolite, gospođo Vertman. Herzlichen Dank, Frau Vorsitz. Zahvaljujem. E, ovdje se radi e, o ženama sa invaliditetom i o tome koliko je e, diskriminacija protiv žena s invaliditetom. 80 milijuna ljudi u EU živi s invaliditetom, a velika većina su žene i djevojke. E, što je veliki postotak europskog stanovništva i stoga e, mi je žao što nemamo niti barem kratku raspravu niti smo imali kratku prezentaciju i nadam se da će se pozitivno glasovati o ovom izvješću u tom svjetlu. Hvala vam. Hvala. 24. prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje.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 52, prvi dio za protiv suzdržani usvaja se, drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. Provjera za drugi dio 52, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. H, prvi dio, koje je za, tko je protiv, suzdržani usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se, konačno glasovanje za, protiv, suzdržani usvaja se. Izvješće De Jong. Osam, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Broj deset, prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Treći dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Treći dio Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. usvaja se broj 14 prvi dio za protiv suzdržani usvaja se drugi dio za protiv suzdržani usvaja se 15 za protiv suzdržani usvaja se 16 prvi dio za protiv suzdržani usvaja se drugi dio za protiv suzdržani usvaja se treći dio poimenično glasovanje otvaram glasovanje zatvaram glasovanje Usvaja se četiri Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Gospodin Gebart želi e, riječ. Izvolite. Zahvaljujem. E, Imamo grešku u našoj glasačkoj listi. Naš klub e, želi glasati e, protiv drugog dijela 26, znači minus ovdje. U redu, hvala. 26, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, provjera. Drugi dio. Zatvaram glasovanje. usvaja se 35 koje za, protiv, suzdržani, usvaja se konačno glasovanje za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite li provjeru? Ne. Dobro, hvala svima.